priprema za posebnu sjednicu Opće skupšte UN-a o drogama. Stoga ovdje ponovno pozdravljam gospođu Henis Plešat. Dobro došli. Lijepo i drago mi je vidjeti vas ponovno. Dakle, gospođe predsjedateljice, poštovani članovi i članice, 2016. je e, važna prilika da također e, damo svoj doprinos kada je riječ o drogama. Vrlo je važno da damo odgovor na ovaj problem droga i dug temeljeno na međunarodnim ugovorima. Ungas treba usvojiti kratke mjere i odnosno dokumente sa koji će zadržavati operativne e, podrške. Mi podržavamo ovakav pristup. Preciznije, Europska unija ima sljedeće prioritete. Kao prvo, mi naglašavamo da tri un konvencije predstavljaju međunarodni okvir, imamo također i opću deklaraciju o ljudskim pravima i to treba biti e, temelj našeg djelovanja protiv e, problema s drogama. Imamo fleksibilno, treba na fleksibilnost kada je riječ o samim konvencijama kako bismo omogućili razne e, pristupe ovom problemu te reagirali na specifičnosti regionalno i nacionalno. Mi naglašavamo važnost ljudskih prava pozivamo na ukidanje smrtne kazne te također ukidanje drugih praksi koji nisu u skladu s načelima e, ljudskih prava kao što su solidarnost, jednakost, vladavina prava i tako dalje. Europska unija i nadalje naglašava da se da nije dobro ako ne činimo ništa. Europska unija također još jednom naglašava da smrtna kazna za zapravo droga nije odgovarajuća kada pogotovo ne u, kontekstu e, društvenih građanskih i ljudskih prava. Treba nam ujednačen, uravnotežen pristup te također pozivamo da politika suzbijanja problema druga, droga bude e, potpomognuta javnim pristupom, da imamo sustav praćenja, evaluacija. Međunarodna konvencija o drogama, drogama poziva za, na takav pristup, međutim u cijelom nisu zemalja članica nemamo mjere za suzbijanje proizvodnje i trgovine drogama a ne, fokus treba staviti na podršku, pomoć, liječenje, edukaciju i jačanje svijesti. Ovo je jedinstvena prilika da postignemo naše željene ciljeve. Europska unija također poziva na mjere i prevencije kada je riječ i o širenju e, HIV-a, ali također i cijeli niz mjera koje će pomoći zdravstvu. Mi također naglašamo da te mjere su pokazale svoje učinkovitosti u poboljšanju javnog zdravstva. Također promoviramo i alternativne razvoje kao dugoročni holistički pristup za suzbijanje uzroka e, ilegalnog, ilegalnog uzroka to je od velike važnosti i za civilno društvo. I važno je za smanjenje konzuma droga. Stoga mi pozivamo da se prepozna uloga civilnog društva u borbi protiv droga. Imamo zajedničko stajalište vezano za ugas i tu je definirani naši ciljevi. Mi trenutno se zalažemo za ove ciljeve, ove prioritete da budu također u dokumentu UNGAS-a. Završni dokument UNGAS-a sadrži već mnoge elemente koji su važni za Europsku uniju, međutim nedostaju dva važna elementa, a to je referenca na ukidanje smrtne kazne te puno stroži jezik kada je riječ o mjerama. Također moramo, da, e, moramo se boriti da i ti važni elementi budu uključeni u zaključni dokument UNGAS-a. Thank you very Hvala. A sada riječ ima gospođa Malmström. Hvala. Poštovane dame i gospodo, Komisija vjeruje da Europska unija može odigrati vrlo važnu ulogu kada je riječ o rezultatima i ishodima UNGAS-a. Mi smo uključeni u pripremama za UNGAS. Prošlog studenta, studenta usvojili smo zajedničko stajalište. Mi smo spremni govoriti jednim jakim jezikom i mi smo tu mm, zapravo istog mišljenja kao i vijeće. Iz toga mm, mi ćemo se zalagati da ključni elementi za Europsku uniju budu sadržani u završnom elementu. Gospodin e, Popolus će e, predstavljati komisiju na e, sastanku te će eh, eh, promovirati europski pristup rješavanja ovog problema, u ravnoteženog pristupa kada je riječ o smanjenju potrošnje i prodaje droga. Bilo da je riječ eh, također i o internetskoj prodaji psihoaktivnih tvari. Dopustite da naglasim e, naše prioritete. A naš prioritet je poštivanje ljudskih prava i ukidanje smrtne kazne za kaznena djela vezana za drogama. Dakle, mi smo kao Europska unija predložili da se održi e, popratni event kako bismo mogli objasniti naše stajalište i zato smatramo da smrtna kazna nije dobro rješenje, nikada nije dobro rješenje. Također smo e, za razmjerno pravosuđe također ravnotaženje i preusmjeravanje politika prema jačanju javnog e, zdravstva. Također moramo činiti puno više kada je riječ o smanjenju potražnje, uključujući ravno prepoznavanje, e, smanjenje rizika, edukaciju, rehabilitaciju, te također i socijalnu integraciju. E, mi smo vrlo dobro pozicionirani, možemo na tom području s drugima podijeliti naša iskustva. Također smo naše e, komentare vezano uz prijedloge, želimo jaču međunarodnu suradnju kako bi se e, dao e, adekvatan odgovor na kaznena djela vezana za drogu, da smanjila također trgovinske lanac. Vrlo je važno da poveznice između trgovine drogama i e, ukaže na poveznice između trgovine drogama i drugim kriminalnim organizacijama. Europol također daje velike doprinos, pruža ekspertizu, također omogućava razmjenu informacija i najboljih praksi. Također pozivamo na učinkovitu međunarodnu suradnju kada je riječ o trgovini drogama i novim psihoaktivnim e, tvarima na internetu, jer one predstavljaju prijetnost svim regijima ovog svijeta. Također smo za izgradnju politike borbe protiv drogama koja se temelji na dokazima na sustavu praćenja evaluacije Imamo agencije, imamo FCD u Lisabonu, imamo agencije i urede koji mogu dati svoju doprinos. I na posljedku Također želimo mjere za žene, djecu, mlade i stoga je to će biti naš prioritet. Stoga moramo uključiti civilno društvo kada je riječ o e, samoj provedbi politike za borbu protiv e, e, zloporabe droga. Imamo suradnju sa 45 nevladinih organizacija. Hvala, radujem se raspravi, poslušat ću sve vaše doprinose i također ću ih uključiti u sve naše pripreme za predstojeći UNGAS. Hvala Hvala, a sada otvaramo raspravlju. Gospodin Boni, minuta i pol. Madam President, uh, Madam Commissioner. Dame i gospodo, ova sjednica će biti prilika za promoviranje europskog pristupa kada je riječ o drogama, a sve kako bi se dokinula ponuda i potražnja. Također kako bismo se borili sa svim problemima koji su povezani sa drogama. Europski pristup je jedinstven, mi smo uspjeli stvoriti koordinaciju 28 politika protiv droge koje su ujedinjene i koje poduzimaju zajedničke akcije na europskoj razini. To je model gdje posebnu ulogu ima naš observatorij za droga iz Lisabona i e, tu moramo podijeliti ta iskustva sa regionalnim organizacijama kao Europa trebali smo se zalagati za ukidanje smrtne kazne i za pravo na zdravstvene usluge koje se pružaju ljudima koji su imali iskustva sa drogama. Vrlo je važno promijeniti stajališta, ne stigmatizirati ljude koji su ovisni o drogama, ne kriminalizirati, već promovirati prevenciju. Treba također graditi osvještenost o tome koliko su opasne sve vrste droga. Tri elementa. Prije svega integrirani Pristup bi trebalo nadalje razvijati uz suradnju između zdravstva, organizacija civilnog društva, snaga policije. Tu je potom obrazovanje i podizanje svijesti. S druge strane, koordinirana borba protiv organiziranog kriminala bi trebala biti također prioritet. Drugo, potrebno prilagoditi se novim načinima distribucije droga. Treba uzeti u obzir ulogu interneta. To nije pitanje samo za snage reda, već i za roditelje te razne organizacije. Treće, trebamo razumjeti fenomen novih psihoaktivnih tvari, zato što one predstavljaju sve veću prijetnju. Potrebni su sustavi ranog upozoravanja i mogućnost da se reagira još brže. Zato treba koristiti sve raspoložive resurse, naročito one koji su vezani uz naš centar u Europi. Uh, Hvala. Imam za vas plavu karticu gospodina Zanija. Prihvaćate li pitanje? Hvala vam lijepa na mogućnosti da postavim pitanje. Ja se slažem e, sa ovim što ste spomenuli u vezi sa kriterijima, međutim imam jedno pitanje. U kojoj mjeri usklađene politike mogu doista biti nešto što možemo predstaviti kada smo imali, kada imamo u Mađarskoj slučaj rasta zloporabe e, droga, a sve kao posljedica mjera naše vlade. Izvolite, imate odgovor. Imate vrijeme za odgovor. Hvala. Mislim da je važno razumjeti koje su nadležnosti vezane uz zdravstvo. To je u rukama zemalja članica i ulaže se mnogo napora na europskoj razini kako bi se koordinirale i uskladile aktivnosti, međutim potrebno je pronaći ravnotežu. Promocija suradnje je jedna od najvažnijih stvari, međutim s druge strane se moramo također prisjetiti da zemlje članice imaju u tom sektoru vlastite politike. Hvala lijepa. Zastupnica Šlajn, izvolite. Hvala lijepa. U svogodišnjem izvješću za 2014. Međunarodna direkcija za, direkcija za boru protiv mafije u Italiji priznala je propast represivnog djelovanja kojima se željelo utjecati na širenje lake droga, naročito kanabis. To je dovelo europski, eh, to talijanski parlament eh, u situaciju da počne razmišljati o dekriminalizaciji te vrste droge. Govorilo se i o deflatornom učinku po pravosudna tijela, da bi to dovelo do smanjenja težih kaznenih dijela i utjecalo na mafije. To su i poruke koje dolaze do onih koji se nalaze u prvoj liniji borbe protiv droge. Imamo pozitivna pozitivna iskustva iz zemalja kao što je Urugva i vidimo situaciju u određenim zemljama, u određenim državama u SAD-u. Mm, trebali bismo zato to se uzeti u obzir i dobro razmisliti, pogotovo s obzirom na ovu posebnu sjednicu un koja se organizira na temu droga. To je jedinstvena prilika da se revidiraju politike vezane uz drogu na svjetskoj razini. Moramo se pozabaviti ljudskim pravima, Moramo imati snage promijeniti smjer. Vidimo da su represivne mjere podbacile. One su dovele do prenapučenosti zatvora, doveli su do stigmatizacije onih koji koriste droge i pomogli su e, kriminalne aktivnosti organiziranih mreža. Zato je važno da iskoristimo ovu priliku i da razmislimo o promjeni smjera koji je apsolutno potreban. Hvala. Zastupnik Jurek, izvolite. Hvala lijepa. Javno zdravlje je jedno od ljudskih prava koje utječe na javno dobro svake nacije. I nitko ne može izbjeći odgovornost da se bori protiv ove pošasti koja pogađa ljudsko zdravlje. Ljudi ovisni o drogama su ljudi kojima valja pomoći, pomoći u njihovom a svi oni koji imaju u to umišljene prste trebaju biti kažnjeni. Ja ovdje čujem da bi naša ključna poruka svijetu trebala biti zabrana smrtne kazne za kaznena djela povezana sa drogom. A što je sa zabranom korištenja vojske kada se borimo protiv eh, mafija? Mi moramo štititi ljude, a ne obeshrabriti one koji se bore protiv zla koje pogađa naše države. Hvala lijepo, zastupnik Ždehovski. Poštovane dame i gospodo, ova tema je vrlo aktualna danas, podjednako kako tema migracija. No, nažalost, nekako imam dojam da ova tema je na margini svih rasprava. Posljednjih godina pojavili su se novi trendovi, trendovi na koje treba reagirati i međunarodna zajednica ako želimo spriječiti širenja droga. Ako pogledamo statistike vezane za droge, onda vidimo da se pojavljuju uvijek nove droge. Primjerice, 2014. godine je zabilježena 101 nova psihoaktivna tvar i to, kada govorimo o ovom fenomenu, onda moramo govoriti i povećanju kaznenih dijela koja su usko povezana sa prodajom i ponudom droga. Najopasnija je internetska trgovina ilegalnim drogama. Postoje već nekoliko tisuća internetskih trgovina preko kojih mladi E, djeca mogu kupiti droge i psihoaktivne tvari. Dakle, moramo pronaći europsko rješenje, ali također poraditi na pronalaženju e, međunarodnih i globalnih rješenja. E, Hvala. Zastupnik Kirkos, izvolite. Hvala. 1998. su prvi put podržane mjere prevencije i liječenja. Međutim, uvijek smo ostali na velikim izjavama i sada vidimo da 80% resursa za ovo da se troši zapravo na djelovanje policije. To stvara iluziju da se nešto čini, da se vrši prevencija, ali zapravo nije tako. Imamo dakle koje su uglavnom usmjerene prema malim eh, dilerima drogom. Sada se, stvara, sada se govori o stvaranju novih centara, koji će se baviti o mjerama, o liječenju ovisnika. Dakle, svaki život koji ovi centri spase, znači jedan bolesnički krevet manje, manje e, trošaka vezanih uz lijekove, ali važno je održati na umu koji je utjecaj svih ovih politika na naš zdravstveni sustav. Hvala lijepo, zastupnik Polčak. Hvala. Slažem se sa govornicima prije mene, pogotovo kada je riječ o ulozi prevenciji preventivnih mjera te e, neisključivanja ovisnika o drogama iz društva. Istovremeno podržavam i organizacije koje se bave integracijom ovisnika u normalni svakodnevni život Mož te želim ukazati ovdje i na područje kaznenog prava, jer tu se suočavamo s problemima, e, s problemom izazovom drugih psihoaktivnih tvari koji se nude e, i koji su pronađeni protekli godina i u, e, na europskom području. Tu protekle godine je bilo je riječ o 23 tisuće tona, dakle te tvari također moraju biti obuhvaćene kaznenim pravom i to je sada pitanje na koji način sada postupati kada se takve tvari pronađu. O, stoga, pitanje je koji je mandat Europske unije kada govorimo o konferenciji UN-a, e, te e, e, koje tvari će biti obuhvaćene zajedničkim stajalištem. Speaker, Mr. Caputo. Dolazimo do postupka KCDI, zastupnik Caputo. Hvala. Ovaj jedan aspekt koji se često ne uzima u obzir kada se govori o borbi protiv e, droge. Nije riječ o represivnim tehnikama, već o studiji učinka koja se tiče borbe protiv droge. Više od 700 tisuća hektara šuma u Latinskoj Americi je prokrčeno da bi se tamo napravile plantaže droge, kokaina. To podatke je dala jedna nevladina organizacija u vlasništvu Đorđa Sorosa. Ne govori se dovoljno o ekološkim e, utjecajima dakle ovih praksi. To je još jedan pokazatelj kako isključivo represivne mjere predstavljaju protuekonomsku mjeru koji donose zaradu trgovcima i dilerima. Zbog toga se nadam da će se sjednica UN-a koncentrirati na ova pitanja. To dolazi iz neovisnih izvješća raznih organizacija. Samo na ovaj način ćemo moći vidjeti koji su učinci borbe protiv e, trgovine drogom. Treba voditi račun o svim učincima, odnosno aspektima, ne samo ovim represivnim. Hvala lijepa. Thank you. E, Mr. Marijas. Zastupnik Marijas, izvolite. Hvala U kontekstu velike gospodarske krize, siromaštva, mm, ovih migratornih e, tokova, u kontekstu u kojem nema kohezije, u trenutku velike gospodarske slabosti, vidimo da postoji povećanje potrošnje droge. To bi moglo biti, to bi mogao biti svojevrsan tračak nade, mogao bi dovesti do nove međunarodne suradnje, trebali bismo pogoditi uzgoj e, biljaka koje se koriste i trgovinu. Treba imati nultu toleranciju za sve dilere drogom. Kako u stvarnom životu, kako i na internetu. Moramo uvesti e, mjere kojima ćemo podržati kasnije e, reintegraciju ovih ljudi u društvo. Zastupnik Jakovčić. Dobro je da Europska unija sa 28 glasova, jasnih glasova, dolazi na ovo posebno zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih naroda o drogama. naš europski koncept naše europsko iskustvo kada govorimo o prevenciji kada govorimo o ulozi civilnog društva kada govorimo o reintegraciji onih koji su okusili drogu kada govorimo o ulozi javnog zdravstva edukacije pa i kampanja koje su se u mnogim zemljama u mnogim regijama u mnogim gradovima vodili protiv droga vjerujem da to upravo europsko iskustvo može biti iznimno značajno za cijeli svijet. naravno i iskustvo koje ima europol ali ja sam ipak kada treba izabrati između prevencije ili represije uvijek za ono što znači civilno društvo prevencija javno zdravstvo a manje represije. Uh, Hvala. Riječ ima povjerenica. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Da, ovdje govorimo o mnogo elemenata o kojima će se raspravljati u New Yorku. Vi ste se već dotaknuli brojnih tih elemenata. Dakle, to se tiče trgovine online, u našem, govori se tu o našem centru, djelovanju, utvrđujemo, pronalazimo po jednu novu tvar svakog tjedna. Međutim, važna pitanja vezana su uz prevenciju, rehabilitaciju i tako dalje. Zastupnica iz Italije je spomenula dekriminalizaciju. Razne zemlje su odabrale različite razne puteve i ovo pitanje samo po sebi nije na dnevnom redu, ali naša iskustva su različita i to ćemo saslušati i vidjeti koji su mogući učinci, iako mislim da je sada prerano govoriti o mogućim rezultatima vezano uz ove koje ste spomenuli. Dakle, mnogo je toga o čemu ćemo raspravljati, osigurat ćemo se da Europski parlament bude uključen u pripreme, ali i u nastavak, dakle, nakon e, održavanja sjednice, naš povjerenik će nas tamo predstavljati i dakle osigurat ćemo se da Europska unija bude konstruktivna, da da svoj aktivni doprinos ovom sastanku i da pomognemo da se dođe do rješenja ovog ogromnog globalnog problema. Također to će biti način da se dođe i do i političke izjave i do akcijskog plana koji je predviđen za 2019. Hvala lijepa na dobroj raspravi. Thank you very much, Madam Chair. Um, Hvala vam lijepa, gospođo povedenice. Kao što je upravo povjerenica rekla, većina ovoga što ste naveli je dio našeg programa, dakle da, mi ćemo pokušati se da e, posebna sjednica opće skupštine slijedi onu nit vodlju koju smo mislili diljem godina i da imamo e, snažnu, snažnu strategiju e, koja se temelji na ljudskim pravima. Isto tako ćemo se boriti protiv smrtne kazne za e, prekršaje zbog droge. Reći ćemo da to nije niti učinkovito, niti proporcionalno. Isto tako radimo sve što možemo kako bismo imali jezik koji se E, svodi na nizak rizik i na druge mjere, jer imamo dokaze da te mjere funkcioniraju. Stoga nemamo nikakav izgovor da ne koristimo te mjere ako želimo zaštititi zdravlje naših građana. Hvala vam lijepa na zanimljivoj raspravi. I much. Hvala vam lijepo. Želim vam mnogo sreće. Ova rasprava je završena. Pazimo na